da prelazimo na izvješće Svena Gigolda što se tiče europskog sustava financijskog nadzora. Predajem riječ gospodinu Gigoldu, izvolite. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjeniče, drage kolege i kolegice, kao prvo bih htio zahvaliti kolegama, prije svega izvjestiteljima u Sjenu, gospođi Lulin, gospodinu Sanchez Presedu, zahvaliti na izvrsnoj suradnji na ovom izvješću. Jer prije tri godine smo već u jednoj drugačijoj konstelaciji diljem različitih klubova zastupnika zahtjevali da se uvede europski sustav financijskog nadzora. To je tada bio dugački postupak, 26 dijaloga s vijećem se održalo, duge rasprave oko toga kako možemo eh, europska tijela za, nadzor, za financijski nadzor nakon krize oblikovati na taj način da su učinkoviti i da doista mogu dovesti do učinkovitog nadzora financijskog sustava. Sada nakon dugih E, pregovora, imamo službe i sada smo povukli određen zaključak nakon tri, nakon tri godine. Dali smo napraviti određene studije kao prvo što se tiče agencija EBA, e, ESMA i EJOPA, a s druge strane smo dali izvršiti studije što se tiče makroekonomskog nadzora. Rezultati te studije su bili vrlo zanimljivi, to je bilo slično onome što su našli su tako i studije Europske komisije, te ta tijela za nadzor su dobro radila, izvršili su više manje svoje mandate, prije svega što se tiče zakonodavstva, ali kad se radi o drugim pravima koje smo im dali, onda e, europska tijela za nadzor često nisu mogla izvršiti svoj rad. Prije svega se tu radi o tome što je sa neprovedbom europskog zakonodavstva u mnogim državama članicama. Nismo našli nikakvog kršenja e, prava koje su nam prenijele ta europska tijela za nadzor. Kao, isto tako i što se tiče obvezujućeg posredovanja. Nije situacija takva da više nema sukoba između nacionalnih nadzornih službi, no europska tijela za e, nadzor nisu iskorištena u tom kontekstu obvezujućeg posredovanja. I što se tiče zaštite potrošača i tu se nije e, toliko dogodilo kao što smo mi to zapravo predvidjeli. Dakle, možemo reći da su studije ustanovili da nismo toliko napredovali koliko smo to zapravo htjeli. Makropudencijalni nadzor koji je bitan za sistemske rizike i tu smo ustanovili e, važne manjkavosti. Prije svega je ta služba mnogo manja nego, na primjer, e, njihov američki e, pandan i stoga ne može učinkovito raditi, isto i zato što se još uvijek nalazimo u krizi. Osim tih dijagnoza, u mom izvješću jasno kažem da imamo određene preporuke, prije svega tu e, se misli na to da se europska tijela za nadzor moraju staviti u situaciju da su neovisniji od nacionalnih službi i da mogu donositi u tom svojstvu odluke. U trenutku je situacija takva da bez odluke na nadzornom odboru, što se tiče odbora supervizora, na europskoj razini se ne može čak ni započeti sa jednim radnim procesom. Europska tijela za nadzor želimo tu učiniti neovisnima, tako da šefovi koji se bave nadzora mogu kao prvo e, uvesti neke postupke nakon što se vide kršenje zakonodavstva na nacionalnoj razini. Isto tako imamo odlične preporuke kojima želimo ojačati mandate e, europskih tijela za nadzor. Tu želimo olakšati pristup e, podacima za sve europske službe. Sve europske službe trebaju imati jednake podatke kao i nacionalne službe, te isto tako moraju harmonizirati svoje postupke kako bi financijska poduzeća imala manji trošak što se tiče obrade. Isto tako općenito želimo jačanje e, financijske infrastrukture e, tih europskih tijela za nadzor. Europska komisija sada ima jednu godinu da uzme u obzir naše preporuke ili da obrazloži zašto to ne žele. Ja e, sam čuo da je prijedlog Europske komisije da se može očekivati za neko vrijeme, bit ću, bit što se toga tiče i bilo bi mi drago da vidimo da ove preporuke koje smo mi usvojili u nizu klubova zastupnika da ih vi u ovom ili onom obliku uzmete u obzir. Hvala vam. Hvala vam. Predajem riječ e, gospođi Luling. Izvolite. Ja moram reći da poput izvjestitelja mm, ne vidim samo rupe u siru što se tiče rada i e, usluga e, europskih službi. Od naše prve rasprave što se tiče ovog izvješća na vlastnu inicijativu prošlo je sedam mjeseci i ja sam dovela u pitanje korisnost e, općenito ovog dokumenta prije svega zbog toga što će Europska komisija, što je Europska komisija u siječnju ove godine trebala predočiti vlastiti prijedlog što se tiče načina rada e, triju tijela za e, nadzor koji su stvorene 2010. godine. A isto tako ne smijemo zaboraviti, trebamo znati da je e, nadzor na europskoj razini isto tako nešto što je trenutno u promjeni zato što imamo poveću ulogu Europske središnje banke u bankarskoj uniji koja je trenutno u nastajanju. Dakle, mislim da mi kao su zakonodavci ne bismo smjeli izraditi dokument koji se više čini slab, kao neko slabije izvješće, zato što se više usredotočuje za detalje. Imali smo 25 eh, uvodnih odredbi, 4 članaka, 78 preporuka i to izvješće je stoga nečitljivo i nesvatljivo, a ipak unatoč tome, gospodine predsjedavajući, želim reći da što se tiče sadržaja, da tu nema velikog razilaženja među klubovima zastupnika, no ja ipak želim reći da što se tiče oblika, smatram da to nije u interesu Europskog parlamenta. Hvala lijepa gospođa Luling. Predam riječ gospodinu Sančesu Presedu. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Europski sustav za financijski nadzor koji je uveden 2010. godine je bio vrlo bitan za, našu, eh, za naš financijski preokret. Ja zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Gigoldu, zahvaljujem i drugima, dakle svim izvjestiteljima o sjeni. Imali smo eh, nedavno i dokument o ESMI a prije svega vidimo da moramo povećati učinkovitost, transparentnost e, sustava financijskog nadzora, moramo uvesti automatsku izmjenu podataka bez udvostručenja, trebamo isto tako imati e, izaslanstva i poslušati stručnjake. Isto tako su nam potrebne e, rasprave vezane uz transparentnost i informiranost što se tiče isto tako i prava potrošača, a što se tiče isto tako i obvezujućeg posjedovanja. Također bismo trebali pojačati ekonomsko upravljanje, tako da stavimo na ravnopravnu razinu različite sudionike u ovom postupku, zahvaljujući postupku jedinstvenog, mehanizmu jedinstvenog nadzora. kako bismo i sistemske rizike uključili u europski semestar. Hvala. Želite zaprimiti pitanje od gospodina Datvana? Da. U redu, izvolite. Gospodine Sanchez Presedo, hvala vam što ste prihvatili moje pitanje. U vašoj napomeni ste spomenuli nešto što je bilo prevedeno kao automatska izmjena podataka te transparentnost. Gospodine, po vašem mišljenju, bili automatska izmjena podataka i transparentnost trebali uključivati i ulogu Luksemburga kao porezna oaza za multinacionalne kompanije unutar Europske unije? Prostite još jedno pitanje. I je li legitimno da gospodin Santija bude kandidat za Europsku komisiju kada je on predsjednik porezne oaze. Yo creo que son los partidos políticos y los... Ja smatram da su političke stranke i građani oni koji bi trebali iskoristiti demokratske postupke. Ja se naravno zalažem za to da službe koji pripadaju ovom europskom sustavu financijskog nadzora također moraju moći izmijeniti svoje podatke, a to bi se trebalo odvijeti na automatski način. Mislim da bi sustav na taj način mogao najbolje funkcionirati, na taj način možemo smanjiti troškove te možemo povećati povjerenje među svim e, stanama. Hvala vam. Hvala lijepa gospodin Kelly, izvolite. Hvala vam. Ovo je nesumnjivo vrlo važna tema i želim zahvaliti gospodinu Gildu na njegovom izvrsnom radu, te isto tako želim zahvaliti gospođi Luling koja sad ima 85 godina i ovo je njena zadnja javna rasprava te ona doista učinila isto tako izvrstan rad. Irska je neko vrijeme bilo poteškoćama, hvala Bogu sada se oporavljamo i to nije bilo zbog manjka regulative, nego zbog manjka primjene regulative, a to je došlo zbog, zbog, manjka nadzora. Imamo europska pravila i europski nadzor, sada to je potrebno. Kao prvo kako bismo izvukli zaključke iz onoga što se dogodilo i kao drugo kako bismo pokazali da neovisno o tome e, kakva je situacija nam je uvijek potreban, netko iznad te razine kako bi se e, procijenio rad. Mislim da će to dovesti do veće kakvoće, do veće dosljednosti i time ćemo zajamčiti da oni koji donose regulative doista čine i dobar posao. Hvala vam, ovime je ova rasprava završena. No moram predati riječ gospodinu Borgu, povjereniku, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. U ime komisije ja bih htio zahvaliti izvjestitelju gospodinu Svenu Gigoldu, njegovom odboru, a i cijelom Europskom parlamentu zbog njegovog rada što se tiče revizije Europskog sustava financijskog nadzora. Ovo izvješće naglašava važan doprinos koje su europska tijela za nadzor učinila kako bi se povećala kvaliteta i dosljednost e, financijskog nadzora na unutarnje tržište, te da je europski sustav financijskog nadzora uspostavljen kako bi se uklonilo nejednake, manjkave i dosta fragmentirane regulative e, koje se primjenjuju na tržišta i e, financijska poduzeća, a to je pokazala kriza. Isto tako imamo slabu koordinaciju među raznim službama. Ovo izvješće također ukazuje na neka područja gdje su moguće poboljšanja, prije svega što se tiče upravljačkim e, tijelima koje bi se trebali više ustočiti na interese i vrijednosti Europske unije. Mi Želimo dobrodošli dobrodošlicu e, doprinosu koje ovo izvješće čini e, reviziji europskom sustavu. Mi se slažemo na temelju konzultacija da su ove službe doista ugaoni kameni e, ovog sustava i da su se oni dobro snosili sa krizom. Oni su počeli sa izvršavanjem svojih mandata, te su izradili vlastite profile i stoga bi njihova uloga trebala biti sačuvana, isto tako i dodatno ojačana. Mi znamo da će uvođenje bankovne unije e, dovesti do boljeg e, poboljšanja europskog sustava financijskog nadzora. To nije nešto što vodi u pitanje E, sam sustav, e, da pa će Europska nadzorna tijela će još imati i e, veću ulogu nego što to imaju danas kako bi osigurali jednaku primjenu europskog zakonodavstva na cijelo unutarnje tržište Europske unije. I vidimo da Europsko tijelo za nadzor banaka isto tako održava dobro to. Europski odbor za sistemske rizike će imati vrlo važnu ulogu što se tiče geografskog opsega primjene i razna područja na koje se ona odnosi. Europski sustav financijskog nadzora i Europska bankovna unija još nisu do kraja razvijena, a isto tako želimo zahvaliti što ovo izvješće daje određeno razmišljanje o glavnim točkama veznim uz rad europskih nadzornih tijela. Na primjer, mi se slažemo da bi trebalo pažljivo pogledati kako se može najbolje osigurati da se relevantne odluke uvijek donose imajući u obzir europski interes. Isto tako bi trebalo dati prednost e, da se ove, ovi dogovori uvedu u temeljno primarno zakonodavstvo, da se proračunska ograničenja uzimaju u obzir kako na nacionalnom, tako i na europskoj razini. Nadalje, mi se slažemo da unutar e, Europskog odbora za sistemski rizike da se mogu poboljšati e, određene strukture. I mi ćemo dakako uzeti u obzir ovo izvješće pri vršenju revizije i daljem razvoju europskog sustava. Hvala vam gospodine Borg, rasprava je završena, glasovanje je sutra u 12 sati. Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće gospođe Intveld što se tiče javnog pristupa dokumentima. Predajem riječ izvjestiteljici na četiri minute. Izvolite. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. Drago mi je što imamo priliku za kratku razmjenu o ovoj temi što se tiče transparentnosti i na početku bih